nezavisni zastupnik. Od europskih pučana i zelenih i saveza dobio sam e, prijedloge za preimenovanje koji će se objaviti u popisu zapisnika ove sjednice. Ukoliko ne budu postojale primjedbe na ova preimenovanja, smatrat ćemo da je to usvojeno. u skladu sa člankom 246. objavljujem